Dear colleagues, I think... Poštovani kolege, mislim da možemo započeti. And then uh, I invite all the of the committee Pozivam sve članove odbora da odmah umetnu svoje glasačke kartice u uređaje i da se pripreme za glasovanje. Prva točka na dnevnom redu. je glasovanje o konferenciji o klimatskim promjenama UN-a za 2014. godinu u Limi u Peru. Mislim da možemo odmah krenuti. DV1 Stavak prvi, DV1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjera. U redu. Il voto je aperto. Otvoran glasovanje. Il voto je chiuso. No, sorry. Zatvoran glasovanje. Ne. Zatvoran glasovanje. Usvojeno. Dvadeset četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 25. pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 26. šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9.20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9.9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 32. Tko je za? Ne. 32. Bio bi otpao da smo usvojili 31. Nismo usvojili 31, pa zato glasujemo amandmanu 32. Tko je za? Protiv? Suzržani? Odbijeno. 33. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 34. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 36. Za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. 9.5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo. Il voto je aperto. Otvoram glasovanje. Imamo jednog člana previše iz SID-a. Sad je u redu. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 37 je povučen. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 43. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. DV2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, odbijeno, prosite. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 45. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Četrdeset šest. Tko je za? Nitko. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Il voto è chiuso. Appro... glasovanje. Usvojeno. Emendamento 48 a favore. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9.3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 63. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Quindici. 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjera. Otvaram glasovanje. SED opet ima jednog člana viška. U redu je. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 9.17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9.19. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 9.4. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvojeno. Amandman 70. Glasujemo samo o drugom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9, 10. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 9.16, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno, ali provjerio bih. Otvoram glasovanje. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Adesso šest, chi a favore? tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 918. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo provjeriti, ali pozvaću vas da poslije dignete ruke. No, otvaram glasovanje, provjeram. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sedamdeset pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvoram glasovanje. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Emendamento deve 11, chi a favore? Deve 11, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 74. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 173. Chi a favore? 73 protiv, suzdržan. Usvojeno. 9.21. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 80. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9.12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9.7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 84. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 89. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 90, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 92, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94 koje za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95 koje za, protiv, suzdržani, usvojeno. drugi dio amandmana 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 98. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 105. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 113. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 114. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 107. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 116. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 117. Tko je za? Nitko. Protiv suzdržani, odbijeno. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 120. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na uvodne izjave. Amandan broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandan 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. DV Broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Deve j Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerimo. Il voto je aperto. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvojeno je to velikom većinom. Emendamento 11. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. DVN. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. DVE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. DVK. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. DVF. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. DVL. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 9G. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. DVH, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. DVI, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. DVO, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. DVP, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. DVQ, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. DVR, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada elektronski glasujemo o rezoluciji. Otvaram glasovanje. Il voto avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Rezolucija je usvojena sa 56 glasa za, dva protiv i devet suzdržanih. E adesso complimenti ovviamente a tutti. Čestitam svim ko-sponzorima. Adesso andiamo al punto successivo all'ordine del... Idemo na iduću točku dnevnog reda. To je točka broj 11. Mandat e, za pregovore o uredbi za in vitro diagnostičke medicinske proizvode. Ne znam, želi li nam se izvjestitelj obratiti? Ne. Dobro, možemo odmah preći na glasovanje. Podsjećam vas da nam treba kvalificirana većina, dakle imamo jedno jedinstveno glasovanje za otvaranje pregovora. To dakako potvrđuje mandat u prvom čitanju za naš pregovarački tim kojeg će činiti predsjednik odbora, izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni i izvjestitelj Inko koji daje mišljenje. Pozivam vas da glasujete, otvaram glasovanje. Avete votato tutti? Jeste li svi glasovali? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Imamo jak mandat, možemo ići na iduću točku dnevnog reda. Točka broj 12, jednak slučaj i ovdje se radi o pregovaračkom mandatu za medicinske proizvode i ovdje tražimo kvalificiranu većinu. Glasujemo dakle za otvaranje pregovora i potvrditi dakako amandman za stajalište u prvom čitanju. I ti naš tim čine predsjednik, izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni, izvjestiteljica koja nam daje mišljenje u ime odbora IMKO. Žele li izvjestitelj nešto reći? Ne. Dobro, otvaramo glasovanje. Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. E così andiamo al punto dobro je, idemo na 13. točku dnevnog reda. In questo caso eh, votiamo per... Sada glasujemo o usvajanju konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore, odnosno konvenciju CITES. Jedinstveno glasovanje, otvaram glasovanje.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 kada ćemo nastaviti s radom na idućoj točki dnevnog reda. Hvala vam.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 Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Dame i gospodo, dobar dan i hvala vam što ste nam se pridružili. Bilo bi dobro kada biste sjeli kako bismo mogli započeti s radom i ne gubili e, vrijeme zato što imamo pun raspored. Hvala vam na razumijevanju i dobro došli. Kao izvjestitelj za ovo pitanje pričuve za stabilnost tržišta Unije za trgovanje emisijama stakleničkih plinova. Pozdravljam vas. Ove godine smo u siječnju započeli radom na ovom okvirnom sporazumu. Političke upute su obrađene od strane Europskog Evropskog vijeća prije dva tjedna. Sustav ETS-a je predmet velike rasprave. Izložen je analizi ne samo ovdje u parlamentu, već od strane civilnog društva, drugih europskih institucija. Pozdravljamo rad koji je komisija poduzela u analizi te u prijedlogu mjera kojima se obrađuje sustav dozvola u ovom, u ovom mehanizmu. Ono to odgovara i na e, zahtjeve koje je uputio sam parlament kako bi se ispravili neki nedostaci u tržištu ETS-a i kako bi ovaj sustav funkcionirao kako je to na početku osmišljeno. Želim vam reći koji su zaključci Europskog vijeća od prije dva tjedna i citiram. Vijeće potvrđuje da će ETS ostati glavni europski instrument za postizanje ciljeva smanjenja emisija CO2 i nastavljam te određuje poticaje za industriju kojom bi oni e, trebale inovirati ovaj sustav. Prije izrade nacrta izvješća u ovom odboru i prije političke e, rasprave. Mislim da je dobro pozvati stručnjake kako bi nam analizirali prijedlog komisije te kako bismo čuli različite e, stavove dionika. Kao što znate, odbor će raditi e, s kolegama odbora ITRE na ovom prijedlogu i bismo htjeli imati glasovanje o ovom pitanju u odboru ENVI tijekom veljače. Moj kolega Antonio Tajani je zadužen u ime odbora ITRE za ovo pitanje, međutim on je on danas ne može biti nazočan. Međutim, mislim da svi imate njegov dokument, njegovo mišljenje o ovom pitanju. Htio bih ujedno zahvaliti i odjelu parlamenta koji je organizirao ovu radionicu, ovaj seminar u ovako kratkom roku. Htio bih također pozdraviti sve dionike koji su danas e, prisutni. Sa većinom vas sam već razmijenio stajalište i to vrlo intenzivno tijekom zadnjih dana i mjeseci. Zahvalan sam svojim kolegama, izvjestiteljima iz Sijene, to su Matijas Grote i Ian Duncan. S njima sam, s njima ću predsjedati u nastavku ovog seminara. Prepostavljam da svi znate da će da se danas održava prvi pravi sastanak nove Europske komisije. I direktor opće uprave za klimu će nam Europske komisije će nam se također pridružiti, ali evo on trenutno nazoči tom sastanku nove Europske komisije. Započet ćemo sa našom gošćom Herman. Ali dozvolite da vam dam pregled aktivnosti. U idućem panelu predsjedat će Matijas Grote, pogledat ćemo utjecaj na cijene tržišta ovog komisijinog prijedloga. Imat ćemo tri govornika koji će nam dati svoj doprinos ovoj raspravi. Potom ćemo u drugom panelu imati raspravu sa dionicima. Tu će predsjedati kolega Duncan. I radujemo se mišljenjima naših gostiju. Kao što vidite imamo pun raspored i želimo se osigurati da što više e, zastupnika može postaviti pitanja našim sudionicima panela. Trebamo dati priliku da nam odgovore i zato bih zamolio sve govornike da se drže dodjeljenog vremena za izlaganje. Sada pozdravljam Hauku Herman koja je viši e, istražitelj na institutu BÖKO koji se nalazi u Freiburgu i Berlinu. Ona je stručnjak za trgovinu emisijama, naročito za sustav energetike. Izvolite mu riječ. Thank you very much. Um, I also want to um, welcome everybody to this workshop. Hvala lijepa. Ja bih htio svima izraziti dobrodošlicu na ovoj radionici. Danas se sastavimo kako bismo raspravili pričuvu za stabilnost tržišta, a naš institut je organizirao ovu radionicu u suradnje um, suradnji sa ovom odjelom za ovu politiku i želim zahvaliti svima onima koji su bili uključeni u to kao stručnjaci. Kao što znate, prije dva tjedna je Europsko vijeće pružilo jaku podršku za uvođenje ove pričuve. Zaključci Europskog vijeća dakako nisu uklesani u kamenu i zasigurno će Europski parlament imati o pričuvi za tržišnu stabilnost vlastit stav. Kada smo pripremali ovu radionicu, pitali smo se što bi vama moglo biti najzanimljivije i evo zapravo ja vam tu predstavljam nekoliko pokazatelja, parametara koje se mogu promijeniti u budućnosti kako biste dobili neke informacije. To ću učiniti na kraju svoje prezentacije, a na početku bih da, vam dao kratav pregled o budućeg razvoja viška dozvola i zatim bih kratko pisavio kako će raditi ova pričuva za stabilnost tržišta. Ovo je sažeta ilustracija viška e, dozvola do 2020. godine. Kao što vidite u 14. 15. i 16. godini je backloading već e, bio uspješan, no i dalje imamo visok broj korištenja fleksibilnih instrumenta i dakle backloading neće sam moći ukloniti ovaj višak, nego će u tome morati sudjelovati i drugi faktori. Imamo dva različita scenarija veznih uz emisije. Jedan dakle da su emisije stalne, to je ova prekinuta linija, i jedan da se emisije smanjuju za 1%, to je ova puna linija. I ako tako možemo izračunati razliku između emisija i potražnje i tu zapravo vidimo taj višak. Ovo je višak koji smo imali na kraju 2014. godine oko 2 milijuna, mislim da to vama nije ništa novo, a ovo što vidimo ovdje je da će se taj višak još i povećati, da će se smanjiti u idućih godina zbog backloadinga. Imat ćemo viši ili niži višak, ali na posljedku tog rastoblja ipak e, višak će se ponovno povećati ne znamo koliko će iznositi taj višak. Kada smo prije dvije godine došli k vama e, razgovarati o backloadingu, onda smo predlagali zapravo broj od 1,4 milijuna za 2020. godinu i nismo tu bili u pravu. Kako će raditi ova pričuba? Kao što znate, počet će s radom u 2021. godini. Imat ćemo nižu granicu, višu granicu i dok kod imamo višak dozvola koji su u E, opticaju, onda ćemo imati ekvivalent od 12% za ovu pričuvu, a ako su ako imamo manje dozvola, onda ćemo oduzimati 100 milijuna dozvola svake godine sa onda ćemo stavljati 100 milijuna dozvola na tržište pomoću aukcija. Mogu bi se možda sa pričom krenuti ranije, to je bilo jedno od postavljenih pitanja, da, 2016. E, godina isto bila jedna od predloženih godina i u tom slučaju bi se sa tom pričuvom krenulo e, u višku od e, možda ne 2,5 milijardi, ali možda 2 milijarde, 2 milijuna. Ono isto što bi mogu zatim dovesti do toga da imamo promjene u tom višku. Na zadnjem slajdu možemo vidjeti isto što bi moglo biti alternative. Mogli bismo povisiti takozvani hedging koridor tijekom vremena jer on ovisi o broju dozvola na tržištu, a u budućnosti može imati već, veći udio novih izvora energija pa s tim povezane i promjene u dozvolama pomoću ovog hedging koridora. Eto, dakle, ja sam uveo razne, mm, razne alternative, dao sam neke parametre i sada bismo u daljnjoj raspravi mogli vidjeti koje bi posljedice toga svega mogle biti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Hermene. Hvala i što ste se pridržavali vremena za govor jer smo započeli s malim zakašnjenjem. Pozivam vas da se sjednete među druge paneliste i pozivam kolegu Matijasa Grotea da dođe ovdje gore k nama i da preuzme predsjedavanje nad ovom radionicom. Hvala vam lijepa.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 Ova tema nas prati već dulje vrijeme. U protokom savezu ovime smo se bavili kada se radilo o pitanju backloadinga. Ja sam uvijek e, postavljao pitanje povjerenika kada će se riješiti taj backloading, hoćemo li to odgoditi na Božić. ja sam zapravo uvijek odgovarao da to visi o Božiću koje godine. Mi smo dugo na tome radili, i sad prije ovom uvodu je postalo jasno da je backloading samo odgodio naše probleme, zadobili smo na vremenu i sada zapravo moramo vidjeti kako ćemo osnovni, e, osnovni komad e, što se tiče Europske regulirati da svi dionici znaju o čemu se radi. Radi se o Eh, energetsku sigurnosti, ali radi se i o tome da taj jak instrument koji nam ovdje stoji na raspolaganju, taj mač da ga, naoštemo i da ne dođe do toga da na kraju dana imamo 28 različitih sustava po tom pitanju. Jer mislim da ministri financija Europske unije su iznimno kreativni i mi sigurno tako, ne, tako nešto ne želimo. Ja ne bih sada nastavio duljiti, već eh, bih predstavio paneliste i onda možemo odmah krenuti s raspravom. Kao prvo imamo gospodina, Rotas, gospodina Rotasa. Eh, kod njega se radi o utjecaju eh, ove pričuve na cijenu električne energije. Izvolite. Hvala vam. Ja se zovem Markus Ferdinand. Ja sam na čelu e, odjela za analizu ETS-a e, u jednoj organizaciji. Mi smo razvili instrument e, s kojim bi se može procijeniti učinak ove pričuve na tržište ugljika i na cijene. Imali smo mogućnost uvesti promjenu neke parametre od prijedloga i možete vidjeti ili ne. Dakle, na primjer, promijenili smo početak trajanja te pričuve E, uzeli smo tu u obzir e, isto tako neke razlike u ovisnom backloadingu. Imamo razne scenarije, a sve scenarije koje vidite se temelje na ciljevima za 2030. godinu u kojem je Europsko vijeće nedavno raspravljalo. I budući da smo ograničeni s vremenom, neću ući u detalje što se tiče tih modela, ali rado ću s vama to raspraviti kasnije. Stoga bih vam prvo shvatio pažu na prijedlog komisije. Na lijevoj strani vidimo e, akumuliranu bilancu tržišta, to je dakle broj emisija kroz vrijeme, a na desnoj strani vidimo cijene koje proizlaze iz našeg modela. Ako pogledamo e, balansu na tržištu, onda vidimo da backloading samo ima privremeni učinak na tržište. On dovodi do malog pada u ponudi, no ponovno uvođenje tih dozvola koje su dio backloadinga, zatim ponovno dođe, do, dovode do povećanja na 2,3 gigatone u 2020. godini. Zatim kada pričuva krene raditi, onda vidimo da se višak smanjuje diljem vremena, te da se oko 2040. godine stabilizira. Zatim što još vidimo e, u ovom zasjedenom razdoblju, to je zapravo djelovanje pričuve E, za tržišnu stabilnost. Dakle, 1,3 milijuna dozvola do 2026. mislimo povući sa tržišta i onda vidimo što se će dogoditi u 2030. godine. Ako pogledate desnu stranu, vidite da će cijena biti oko 10 godina u fazi, oko 10 euro u fazi broj 3 e, i da oko 2020. godine možemo očekivati ponovno poraste cijene kada se te dozvole vrate na tržište. Kada pričuva krene raditi 2021. godine, očekujemo da će se cijene povećati i da će iznositi 35 eura od 2030. godine u e, dakle, realnom smislu. Kada smo simulirali učinak e, ove pričuve, onda smo vidjeli isto tako kako bi izgledalo scenarij bez MSR-a. Ako sada maknemo MSR, onda ćete vidjeti tu jednu narančastu liniju koja se pojavlja na ovim grafikonima. To je dakle drugi scenarij. Dakle, siva linija je uvijek prijedlog komisije, a narančasta linija je scenarij. Kao prvo što se tiče mm, bilanca na tržištu, ako MSR ne krene raditi, onda ćemo vidjeti e, da će se e, manje smanjiti ponuda. I isto tako kao što vidite desno, cijene bi dalje ostale vrlo niske 2020. godine, a zatim kada se ponovno vrate ove dozvole na tržište koje su e, dio backloadinga, onda će se cijene pojačati e, zbog toga što dolazi do smanjenja ograničenja. MSR će toga e, će dakle povećati cijenu dozvola koji će se povećati za 9 eura između 2020. i 2030 i MSR će pokrenuti 30% isto tako e, porasta e, u tom razdoblju. To znači da ćemo imati više ulaganja u tehnologije sa niskim emisijama ugljikovodika. Zatim e, vidimo da će MSR uvesti dosta promjena u taj sustav ovisno o tome kada počinje. Što da MSR krene E, raditi 2018. godine. Ako pogledamo lijevi grafikon, onda vidite da 2018. godine opada linija, ali vidite isto tako i da povratak ovih e, dozvola koje su backloadane, da će one zapravo dovesti do toga da MSR uspije odmah sniziti potražnju. Ako pogledate desni grafikon vidite isti učinak. Već prije 2020. godine se cijene povećavaju, ali zatim ostaju dosta stabilne zbog toga što se dozvole koje su dio backloadinga vraćaju na tržište. Dakle, rani, rana godina stupanja na snagu MSR-a će samo djelomično riješiti taj problem dozvola koji su backloadani. Povratak e, dozvola koje su backloadane će dakle promijeniti kako bi e, radio MSR. Iz toga se može vidjeti što se događa ako se ove dozvole vrate, u, vrate odmah, u, to je prebace odmah u rezervu u priču za, za tržišta. Ako sada pogledamo lijevi grafikon, vidite da odmah pada višak dozvola na tržištu, čim MSR postane operativan. To je zato što backloading više e, nema utjecaj na taj postupak. A desno vidite da je ta linija mrvicu e, veća i da se malo više, to jest brže povećava. Možemo promijeniti druge parametre poput na primjer granica dozvola koje se skidaju sa tržišta, ako smanjim na primjer tu taj postotak e, na 10% od onih 12% koje predlaže komisija, onda vidite da će doći do malog e, pomaka u padu ove krivolje, kako s lijeve strane kada se radi o tržišnoj bilanci, tako i desno kada se radi o cijenama. Posljedica toga će dakle dovesti do sličnih rezultata ali u drugačijem, sa, drugačijim, sa drugačijim kretanjima. Ako zatim, na primjer, promijenim jedan para, još dva parametra dodatna, to ograničenje na oduzimanje dozvola sa tržišta e, i e, ograničenje na ponovan povratak, onda vidimo da imamo dakle nižu, niže također da imamo drugačije rezultate. postavlja se pitanje koliko se brzo dozva vraća natrag na tržište i to zatim isto tako ima e, posljedice na ovo. Dakle, mi smatramo da alternativni scenariji izgradnje pričuva za tržišnu stabilnost mogu se odraziti na to kako će izgledati krivola i koliko će se poticaja dati pomoću ETS-a. Kada se radi o granicama ili o ograničenjima što se tiče oduzimanja dozvom tržišta, što vidimo da, je taj utjecaj manji. Imamo dakle dvije glavne karakteristike koje mogu imati utjecaja na e, tržištu bilancu i na cijene, to je datum kada e, počinje, kada stupa na snagu pričuva i isto tako datum kada se vrate na tržište bekodane dozvole. Hvala vam lijepa gospodine Ferdinand. Sada prelazimo na sljedećeg govornika. Tu se radi o utjecaju MSR-a na dionice na tržištu i ponačanje. ponašanje. Radi se o Luki Tačiniju sa Londonske škole ekonomije. Izvolite. Hvala gospodine Grote, dobar dan svima, ja sam Luka Taskini i istraživač sam sa London School of Economics pri Institutu za istraživanje Grantham. Dakle, moja zadaća je danas nasati eh, smjestiti MSR u kontekst razloga zašto uvodimo uopće ovu pričuvu. Dakle, započnimo sa osnovnim pitanjem. Zašto mi uopće ovdje razgovaramo o ovoj pričuvi i u čemu je problem? Problem je zapravo osmišljavanje politika i nesigurnost. Dakle, svaki puta kada osmišljavamo određenu politiku i odredimo visinu porezne stope ili određenu kvotu, onda utvrđujemo i određene posljedice, a to je da ne možemo u potpunosti predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti i to primjećujemo upravo u našem sustavu trgovanja emisijama. Sada smo usred gospodarske recesije koja je bila ogromnih razmjera i nepredviđeni događaj i to je dovelo do trajnog smanjenja potražnje, što je naravno i smanjilo cijene. Dakle, potrebno je osmisliti sustav koji će moći na neki način predvidjeti ili odgovoriti na te gospodarske šokove ili na napredovanje tehnologije s druge strane. Dakle, kako možemo ocijeniti dijelo ili sustav ili ne? Dakle, trebamo vidjeti koji je optimalan ishod, odnosno koje je mjerilo kako bismo ocijenili učinkovitost MSR-a ovisno o različitim pokazateljima koje je Markus upravo spomenuo. Dakle, započnimo sa onime što je to optimalan ishod i kako možemo predvidjeti optimalan ishod e, u uvjetima potpune sigurnosti i potpune informiranosti. Dakle, možemo utvrditi onda optimalan put u e, smislu smanjenja emisija, znamo dakle koji su kamatne stope, znamo što žele poduzeća i možemo započeti dakle sa modeliranjem ovakvog smanjenja. Međutim, e, tu vidimo da je to ravna crta. No, mi smo pokušali to e, mapirati, to optimalno smanjenje i vidjeti zapravo što je zapravo koncept viška. E, optimalno smanjenje se poklapa sa velikim viškom, odnosno to može biti posljedica prethodnog smanjenja e, u vidu očekivanih e, nedostataka. Dakle, pitanje je kako se smanjenje i emisije raspoređuju kroz vrijeme, zato jer je utvrđena gorna granica. Dakle, ono što smo vidjeli na prethodnim slikama, evo, to je smanjenje u različitim razdobljima do kraja predviđenog e, razdoblja do 2050. godine u modelu, a ovo su emisije. Budući da je gornja granica utvrđena, ono što je bitno je ponovna preraspodjela naših e, napora u cilju smanjenja i preraspodjela emisija. Znamo da zapravo u stvarnosti poduzeća djeluju uvjetima nesigurnosti i glede gospodarstva i glede budućih politika i posljedica te nesigurnosti jest da poduzeća smanjuju u početku smanjenje, odgađuju, odgađaju smanjenje do kraja reguliranog razdoblja. Dakle, to je suboptimalno rješenje, to ne želimo. Naravno, to se može i pretočiti u E, suboptimalne e, e, razine viškova i također suboptimalni ishod je odraz nepredviđenih događaja velikih razmjera, što naravno ne možemo u potpunosti predvidjeti pri osmišljavanju politike. Dakle, koja je svrha MSR-a, koji je cilj ove pričuve? Da ponovim, Svaki puta kada imamo potpuno nepredviđene šokove događaje u gospodarstvu ili napredovanje tehnologije, to će unijeti temeljne promjene u potražnji za e, dozvolama i zato trebamo zapravo na neki način predvidjeti e, te temeljne promjene u potražnji. To je cilj MSR-a. Dakle, MSR će smanjiti prilagodbu koja se događa u prošlosti. Dakle, ponavljam, gornja granica je utvrđena i sada je potrebno preraspodijeliti smanjenje na vremenska razdoblja. I to je upravo učinak MSR-a. Evo, ja sam u ovom primjeru primijenio MSR onakav kakav je u prijedlogu komisije. Dakle, ovo je primjer MSR-a sa 12%. E, sa granicama koje je naveo Markus, dakle, MSR će de facto stvoriti e, nedostatke i preduhitriti nedostatke i time će također povećati razinu smanjenja, stopu smanjenja i smanjiti emisije. I to je jasno vidljivo ovdje na ovoj slici. Dakle, ovi plavi stupci prikazuju optimalan ishod, crvena linija prikazuje suboptimalni ishod. Dakle, poduzeća manje smanjuju i emitiraju više u početku i e, više smanjuju i manje e, ispuštaju CO2 kasnije. I to je suboptimalan ishod zato jer je na taj način sustav manje troškovno učinkovit. Ova tamna linija koja se e, poklapa sa crvenom predviđa ono što će MSR učiniti, odnosno preokrenut će ovu crvenu liniju i nastat će preduhitriti optimalan ishod. Dakle, ovisno o tome kako budemo osmislili MSR, na, ćemo moći dakle, utjecati na ove plave stupce. Dakle, nesigurnost i nepotpuna informiranost e, dovodi do suboptimalnih ishoda i to iziskuje također i prilagodbu politike. Dakle, MSR treba reagirati na nepredviđene e, događaje i također tehnološki napredak, e, zato jer je zbog tih razloga početna politika više nije optimalna. Trebamo osmisliti odgovor na to i MSR ublažava učinak tih nepredviđenih šokova. Osim toga, MSR može također e, smanjiti razinu suboptimalnosti, a to tako što će e, omogućiti ranije smanjenje emisija, dakle smanjit će odgađanje e, jačih emisija na kraj razdoblja. E, osim toga, Barkus je istaknuo da su bitni parametri MSR-a. Dakle, bitno je kako osmišljavamo MSR i koje pokazatelje, parametre izabiremo kako bismo imali doista funkcionalan MSR. Također e, smatram e, da e, treba odrediti i pragove injektiranja kako bismo ublažili subdomalnost i također izbjegli učinke prevelikih viškova u sustavu. Dakle, treba možda pomaknuti prema naprijed vremenski naše preduhitrivanje budućih nedostataka ili manjkova. Sljedeći govornik je Andreas e, Marku sa prezentacijom o glavnim ishodima pričuve za stabilnost tržišta. Ja sam andre Marku, e, ravnatelj e, sam e, forma za tržište ugljika i moja je uloga ovdje izući zaključke i potrebne poruke i također razmotriti budućnost i postaviti pitanja koja bi se mogla postaviti u sljedećoj raspravi. Dakle, kao prvo treba naglasiti da je cilj ETS-a Europske unije promicati smanjenje stakleničkih plinova na troškovno učinkovit način. I e, to je e, jedan od ciljeva također smanjenje emisija CO2 do 2050. godine. Međutim, ako imamo ETS, zapravo on treba biti učinkovit do 2050. godine. Osim toga, treba zaključiti da postoji pogreška u ETS-u, to je čisto regulativno tržište i ono što nije predviđeno jest e, fleksibilnost na e, strani opskrbe. Dakle, na svakom tržištu imate i e, ponudu i potražnju. Dakle, ako se smanji potražnja, smanjit će se i ponuda i tu nije predviđena elastičnost manje opskrbe. Dakle, a preraspodjela se temelji na povijesnim informacijama. I ta pogreška dovodi do viših cijena što e, također utječe na učinkovitost ETS-a na dulji rok, odnosno na e, troškovno učinkovite načine za smanjenje emisija. I to je ono o čemu je govorio Luka Taskini. Cijena ne odražava dugoročne manjkove zbog različitih e, razloga to je zapravo e, zbog toga što je e, usmjerena na tržište, zatim e, to ovisi o prirodi tržišta, budući da je to tržište mlado za razliku od drugih tržišta, drugim dobrima poput nafte. I također zapravo je to kratkoročan pristup dugoročnim ograničenjima. Drugim riječima, kratkoročni pristup ne daje okvir za razmišljanje o dugoročnim marginalnim troškovima koji će e, za sobom povući dugoročni ciljevi do 2050. godine. Osim toga, ti dugoročni ciljevi nisu pravno obvezni. Dakle, treba izmiriti i ovu kratkoročnu i dugoročnu perspektivu kako e, kratkoročni pristup ne bi ugrozio povjerenje u ETS. Sada pređemo na MSR kao rješenje. Dakle, MSR je predložen kao rješenje za fleksibilnost opskrbe e, ponude e, u emisijskom dijelu ETS-a. Postoji još jedan dio kojim se MSR ne bavi, a to je e, slobodna raspodjela, slobodno izdavanje dozvola koje se također temelji na povijesnim podacima. Iz e, prezentacije gospodina Fedenenda vidjeli ste da MSR pokušava riješiti taj problem. Jasno smo primijetili da postoje razlike u scenarijima gdje ne postoji MSR i tamo gdje on postoji, no to nije bitna razlika. MSR neće promijeniti svijet, niti obratno. Dakle, ako razmotrimo E, ponudu na tržištu, ona se kreće između 800 e, do 400 milijuna e, u gornjem dijelu do 2030. godine, dakle oko 2025. ako uvedemo i MSR. Dakle, to je razlika od pet godina, ali to će biti signifikantno u smislu kredibiliteta i izvedivosti ETS-a. Također imamo i razne varijacije MSR-a u različitim scenarijima i prijedlozima. Ovdje smo vidjeli početne parametre, dakle bez e, e, ubacivanja i e, backloadinga, dodatnog izdavanja emisija. To zapravo čini manju razliku, ali ona nije velika. Dakle, opet tu imamo 2024. Tu za razliku od 2030. što nije velika razlika u broju godina. Dakle, to je opet sredinom 20. Međutim, veliku razliku donosi kombinacija ranog početka i e, nedostatka backloadinga. Dakle, tu vidimo da smo u e, gornjem dijelu ovog raspona, dakle blizu granice od 800 i, i to je 2022. u odnosu na 2030. I to je već dosta rano. Zašto? Zato jer ako to razmotrimo sa tržišnog stajališta treba uzeti u obzir još jedan čimbenik, odnosno ne znam koliko model objašnjava reakciju cijena kada postoji pravna sigurnost e, i zapravo očekuje se da ćemo vidjeti mm, učinak na cijene ranije nego što to vidimo u modelu i to je moje očekivanje od tržišta. Također postoji još jedan zaključak koji želim istaknuti i koji je bitan. Dakle, vidimo tu određeni raspon cijena, on će biti kakav e, će biti jer e, nije nikad jasno to iz modela, no model E, ne pokazuje e, cijene koje su strašno visoke. Naročito ako e, uzmemo primjer da je predviđeno za izmješanje ugljika 30 eura po toni. Dakle, to me dovodi do prijedloga, a naravno o tome ćemo raspraviti ovisno o odluci predsjednika, da kažem sljedeće. Dakle, koja je svrha MSR-a? Koji problem on pokušava riješiti? Mislim da je to jasno, ali u svakom slučaju postoje različiti načini tumačenja. Može li MSR riješiti cijeli problem ili samo jedan dio? Treba li nam možda reset gumb? Hoće li to riješiti problem ili trebamo poništiti sve i riješiti se također akumuliranih viškova? Ako imamo problem, e, bavili se MSR pravim problemom. Dakle, ako je to dobro rješenje, zašto se čeka? Ako to nije dobro rješenje, onda trebamo to potpunosti poništiti, a ako ne, onda krenimo s time. Možda griješim, možda to nije potpunosti logičan argument, ali htio bih čuti protuargumente. Dakle, hoće li uvođenje MSR-a imati učinka na e, politiku promjene klime? Ako ne, zašto se čeka? Dakle, tu smo e, zapravo u, u potpunosti u mraku. Također, pitanje je treba li predstavljene parametre prilagođavati i promjenama u gospodarstvu i također energetskim matricama i također tržištu opskrbe energijom. Dakle, kako ćemo to prilagoditi i na kraju predsjednik je spomenuo vijeće iz listopada i odredbe o MSR-u i sad je pitanje mijenja li to nešto u ovoj sadašnjoj raspravi. Mislim da je to također relevantno pitanje. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam, hvala vam na prezentaciji. Otvaramo raspravu, prikupljamo imena. Mm, molim vas držite se jedne minute dodijeljene za pitanje, zato što želimo imati dovoljno vremena da panelisti odgovore na vaša pitanja. Ivo Belet. Hvala Matijas. Držat ću se jedne minute. Imam dva precizna pitanja. Gospodine Taskini, vi ste se pozvali na parametre MSR-a i ono što ste rekli u prezentaciji koje se tiče pragova bi se trebalo zadati na odgovarajući način. Znači li to da bismo u idućih 15 godina trebali zadati fleksibilne parametre, dakle ne neko učiniti stabilnima ili moguće ugraditi dodatnu fleksibilnost, a drugo pitanje se tiče svih kostiju. Gospodin Marku je spomenuo čekanje provedbe i zanima me koji je to trošak za industriju. To se odnosi o pitanje upućeno svim gostima. Industrija se može suočiti sa visokim cijenama za dozvole i kako riješiti to pitanje koje su vaša rješenja. Hvala vam, Nils Hvala vam jedno pitanje vezano uz moral politike. Prvo smo prihvaćali ovu emisiju trgovine, e, sustav emisije trgovine, sustav trgovine emisijama, onda smo imali nekog pametnjakovića iz Engleske koji nam je izložio tu situaciju, to njemu smo povjerovali. I sad opet imamo neke pametnjakoviće koji nam vele zašto će backloading riješiti sve probleme, a onda šest mjeseci kasnije opet imamo nove ljude ovdje na podiju koji vele, na evo backloading nije baš dobro uspio, pa imamo novi sustav, to je MSR koji će riješiti e, sve probleme do kraja našeg života. Koji netko htio manipulirati tržištem kako mi danas, činimo, mi bi, bio bi iza rešetaka. Ali pametnjakovići iz različitih institucija bi bili predmet e, tužbe, oni bi bili suučesnici u zločinu. Možete li nam naći sada politički odgovarajući način kako izaći iz ove zbrke? Hvala vam, Peter Liza. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala svim govornicima i svima koji su prisutni, jer to pokazuje da Europski parlament e, igra važnu ulogu e, u ovoj temi. Europsko vijeće je donijelo neko drugo tumačenje da je zapravo sve odlučeno, ali tome nije tako. Europsko vijeće treba podržavati taj postupak, ali detalje, rokove i tako dalje, o tome trebamo mi ovdje raspraviti. I stoga je dobro što su svi koji su zainteresirani za ovo, ovdje prisutni. Gospodinu Torvalcu, jedna kratka primjedba. Mislim da krivo prikazujete povisan razvoj. U ovom parlamentu i ovom odboru su bili mnogi koji su već 2002. 2003. govorili da ovaj prijedlog komisije vijeća neće dobro funkcionirati. Mi smo iz političkih razloga morali sklopiti kompromise, ali e, to ne znači da je sustav u načelu loš. Već naravno moramo naučiti iz pogrešaka. Reći da se nije to sve načelno moglo predvidjeti. To nije točno. Već smo, na primjer, i tada već e, imali e, prijedlog za vršenje aukcija i za e, postavljanje mjerila, ali države članice su vršile pritisak i sve to odgađale i za 2012. godinu. Imali bismo manji problem da je bilo suprotno. Nekoliko pitanja upućeno sučnjacima nadovežem se tu na jednog drugog govornika, koliko zapravo se može cijena povećati, tu postoje određeni mehanizmi i koja bi bila realistična cijena sad nakon uvođenja prijedloga komisija. Dakle, neki ljudi govore o 100 eura, mislim da je to nerealistično i prema vašim procjenama o kojim iznosima zapravo govorimo ako prihvatimo prijedlog Europske komisije. Koja bi bila realistična cijena koja će ovime nastati? Hvala lijepa Petra Lize. I ja sam zadnji govornik, e, zadnji ali ne najmanje važni, manje važan e, kao izvjestitelj u sjeni. A, Bas pa Eichhout, isto tako u redu, onda će Bas Eichhout biti zadnji govornik, nisam vas vidio. E, moje misli idu u jednom drugom smjeru. Čuli smo sada upravo jednu intervenciju gdje se govori da, ne da se ne smije umiješati na tržište. Ja bi se tu mogao, ja bi sad mogao umjeti od smijeha. Mi svaki dan radimo slične mjere. Ne možemo, na primjer, financijskom sektoru sve prepustiti e, na slobodu. Dakle, mi na području poljoprivrede, na, području, na nekim drugim područjima, svaki dan zapravo samo se upličemo na tržište, ništa drugo. Što se tiče ovog backloadinga, s time smo se htjeli kupiti vrijeme, ni više ni manje. Nitko ovdje nije ozbiljno mislio da će dobiti rješenje našeg problema. Već nam je to trebalo dati dovoljno vrijeme kako možemo e, razgovarati o drugačijim rješenjima ETS-a. Što se tiče izmještena ugljika, nedavno smo vodili raspravu o cijeni izračunali smo to sa 30 eura po toni ugljikovodika, a sada vidimo da imamo drugačije iznose i tu imamo veliku razliku. I možda bi se se mogli osvrnuti na to. I isto tako za taj za to izmješanje ugljika, što se mora dogoditi u idućih nekog godina kako bi e, mogli stvoriti realističan okvir za našu industriju. I za završetak Basaj, hoć izvolite. Hvala ti ja i ovim primjedbama vezanim uz Nilsa. Ja imam slično mišljenje. Nikad još nisam čuo da je backloading trebao biti rješenje. To je bio zapravo politički kompromis Međutim, taj politički kompromis nam je donio neke probleme. Ako sada iznosimo ovo rješenje MSR-pa, pokušajmo bar da ono bude što je pametnije moguće, kako bi cijene bilo moguće predvidjeti. Ne govorimo o stabilnosti cijena, ali općenito bi one trebale biti stabilne. Moje pitanje je upućeno gospodinu Ferdinandu. Koliko sad pogledamo prijedlog komisije, vidimo da prvo imamo backloading, imamo velike viškove, tada dobivamo još više viškova u sustavu prema 2020. i tada 2021. Po, 2021. počinjemo sa MSR-om. Jasno je da je to suludo. Imate li e, neku analizu koja pokazuje da će razvoj cijena biti stabilniji ukoliko ranije usvojimo i odmah emitiramo ove viškove u rezervu. Možete nam reći nešto više o razvoju stabilnosti cijena i je li to samo prilagodba na ovaj prijedlog komisije. Hvala vam. Riječ ima gospodin Ferdinand. Imate dvije minute. Dobro, to će biti izazovno. Prije svega na pitanje zastupnika Beleta, što kada je riječ o smanjenju i cijeni za industriju. U mom modelu ste zasigurno vidjeli dio koji se tiče cijene. Ukoliko je tržište strože, cijene rastu. Međutim, to ima i pozitivnu cijenu. Niže, niže veće smanjenje znači niže cijene. Trebamo pogledati koji su naši dugoročni ciljevi i kako kratkoročno tržište reagira. Kratkoročno nećemo vidjeti signale koje su tržištu potrebni kako bi ulagalo u dodatno smanjenje. Kada je riječ o cijenama, pokazao sam nekoliko scenarija i osnovno to ovisi o tome kako će MSR biti konstruiran. I tu su i važni čimbenici poput ekonomskog razvoja, ciljeva smanjenja stakleničkih plinova. Nakon Pariza iduće godine doći će do promjena, imamo niz najavljenih stvari. Mnogo toga još treba učiniti ili postoje određeni ustupci između onoga što se može učiniti odmah, što se može učiniti u nekoj drugoj fazi, a to ovisi i o cijenama. I zato što se tiče pitanja gospodina Lisa o cijenama, također pokazao sam nekako scenarija vezane uz gospodarske pokazatelje, dakle prosječna cijena u prikazanom razdoblju će biti i povećanje od 1,7% svake godine te 1,9%. To ovisi o predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda i sličnih tijela. Dolazimo do cijene od 24 eura po toni. Moji pozitivne pokazatelje koji govore o cijeni od 48 eura između 2021. i 2030. Zadnje pitanje gospodina Ajkauta koji govori o stabilnosti cijena ugljika. To ovisi kako definirate riječ stabilnost. Mislim da sam vam pokazao da koliko rad dođe ranije do primjene 2018. i koliko dođe do transfera dozvola izravno u MSR-u, mislim da se one uvrste direktno na tržište, doći će do smanjenja viškova i to postupno i to zato što gornje granicu više neće napuhati viškovi. Cijena će reagirati slično tome, ta putanja je u znaku postupnog povećanja. Hvala vam govornik, gospodin Taskini. Hvala vam. Prije svega o prilagodljivim parametrima. Da, one trebaju garantirati određenu fleksibilnost. To je cilj uvođenja MSR-a zato što prethodno to nismo imali u slučaju kvota. Dakle, moramo imati prilagodljive pokazatelje, odnosno parametre. Ono što moramo e, shvatiti što je zapravo cilj MSR-a i onda tu prilagoditi te pokazatelje oko tih ciljeva kako bismo maksimalizirali utjecaj MSR-a, odnosno njegove performanse. Htio bih obraniti svoje prethodne kolege. Kada bismo mi odaslali poruku da će MSR riješiti problem, Ukoliko smo takvu poruku odaslali, onda se na tome ispričavam jer to nije poruka. On pokazuje što jest problem, a problem je a to je povezano s onim što je gospodin Grote rekao, to je umjetno tržište, to nije prirodno tržište. I moramo moći prilagoditi stare propise koji nisu uzimali u obzir mogućnost velike promjena u sustavu. Ponovno, nisam došao ovdje reći da će MSA riješiti problem, dakle on bi možda mogao prilagoditi ili smanjiti suboptimalnost sustava. Hoćemo li postići optimalnost, to ovisi o tome kako ćemo eh, dizajnirati parametre. Vezano uz nekoliko pitanja koje sam čuo vezano uz varijaciju cijena. Cilj mesara je ukloniti dozvole, odnosno oblikovati ih tako da mogu odgovoriti na negativne šokove. Dakle, smanjiti potrebu za dozvolom, ukloniti ih iz sustava. I onda, ukoliko ponovo uvrstite dozvole, to ne znači da će, se da će cijene porasti što više. To ih može nekako stabilizirati ali to ne znači da će ona značajno porasti. još jednom, gornja granica je zadana. Kada bismo živjeli u sasvim sigurnom svijetu, cijene bi bile fiksne i one bi se kretale oko te uravnotežene cijene. Kao što je gospodin Grote rekao, moramo shvatiti da je riječ o umjetnom tržištu. Ono dizajnirano, govorimo o kvotama, kvote su stvorene i odlučene radi određenih ciljeva. Sada se ti ciljevi se trebaju promijeniti s obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju. Hvala vam i na koncu gospodin Marku. Hvala vam nekoliko brzih odgovora. Jasno je da je potrebna fleksibilnost, svi koji misle da možemo dizajnirati stroj koji će moći raditi sljedećih 5-6 godina na osnovu čvrstih parametara, tada ti koji to vjeruju ne znaju kako tržište funkcionira. Ovdje je riječ o novom stroju. Hedging će se morati promijeniti zato što će se promijeniti razine ugljika, tu ćemo morati unositi dodatne promjene. Kada je riječ o izmještanju ugljika. Jasno je da smo učinili dosta. Želim vas podsjetiti da imamo ovaj program zacrtan do 2020. Imamo zaključke vijeća koji se odnose na propise vezane za izmještanje ugljika nakon 2020. To su zatražili naši dionici, zatražili su prilagodbu za razine proizvodnje vidjeli smo da se još trebamo pozabaviti indirektnim troškovima. Kada je riječ o referentnoj cijeni od 30 eura po toni, to se odnosi na današnje cijene, izmješanje ugljika je investiranje, a investiranje je dugoročno pitanje. Ako niko ne možemo zagarantirati tu cijenu deset godina, u idućih deset godina, onda imamo problem. Ili ćemo ići na sve do više, više cijene smanjivanja, tada će cijene rasti. I zato mislim da se ova cijena koja se danas spominje da se ne tiče dugoročnih investicija. Što se tiče zadnjeg pitanja koji je svrha MSR-a, on je stvoren tako da se više ne koristimo backloadingom. Mislim da je to jasno. On je osmišljeno zato što želimo predvidljivi, transparentan način kojim ćemo se nositi sa šokovima. Sve što on čini je da unosi karakteristike na tržište koje prije nisu bile predviđene i on pomaže tržište ETS-a da imitira pravo tržište. Dakle, ovdje imamo samo potražnju, a ponude nema. Također podsjećam da su i svi drugi sustavi koji su izrađeni nakon ETS-a, Kalifornija, Quebec i ostali, da svi imaju, odnosno sadrža propise za fleksibilnost ponude. Dakle, ovo nije jedinstveni primjer. Oni su učili od ETS-a i nije loše da je mi činimo isto. Hvala vam, hvala na prezentacijama. Hvala vam što ste odgovorili na pitanja kolega i sad dolazimo do drugog dijela. Predajem predsjedanje kolegi Dankanu. Ladies and gentlemen, thank you very much uh, for uh, remaining with... Dame i gospodo, hvala vam što ste ostali s nama na ovom dijelu ove rasprave. Na panelu danas imamo četiri govornika. Nadam se da će oni moći potići raspravu među, raspravu među širim spektrom dionika, jer se kad kad naš parlament čini vrlo udaljenim od drugih dionika. Što nam više vi kažete, to ćemo više moći razumjeti, a ovo je ključan trenutak gdje mi moramo točno razumjeti što trebamo učiniti kako bi, kako bi uspostavili ovaj sustav ETS-a, kako bi on radio, jer vidimo da trenutno ne radi toliko dobro. Dakle, da uvedem govornike Jason Anderson, uh, on je on je voditelj politika za klimu i energetiku u WWF-u, zatim, WWF zatim Jesse Scott. E, on je voditelj e, jednog odjela u Euroelectu. On je prije radio kod Demos Europe e, i zatim je isto tako tamo bila direktorica. Zatim Peter Boček, koji on je direktor u Ceficu, Cefiku i isto tako je radio prije e, u okviru udruge e, proizvođača. A zatim imamo Dirk Foristera koji je predsjednik i e, glavni direktor IETA. Dakle, prvo ćemo imati njihova izlaganja, zatim ćemo otvoriti raspravu i dobiti komentare od vas. Molio bih vas da se kratko predstavite kad se javljate za riječ, su tako da ograničite vaše, vaša pitanja na jednu minutu, to bi bilo savršeno, to bi nam dalo mogućnosti da mm, što više iskoristimo ovu raspravu danas popodne. Neću mnogo govoriti o mojim stavovima što se ovoga tiče, ja sam tu da vas poslušam, ali jedno što ću reći je da je ovo ključno vrijeme i ako sada ovo ne obavimo uspješno, nećemo to nikad moći. Dakle, poslušajmo što nam naši panelisti žele reći i što vi želite reći i Jason Anderson može sada započeti raspravu i prvi govornik, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje. Ja ću biti e, kratak, možda ću govoriti manje od šest minuta, zato što imam e, ovaj papir o našem stavu, stotinjak e, kopija smo stavili tamo na stolu. WWF radi sa našim partnerima Greenpeace, Sandback i Carbon Carpet Watch kako bi vam pružilo informacije o MSR-u. Naglasit ću neke od najvažnijih točaka. Zašto je zajednica koja se bavi okoliš, okoliša toliko zainteresirana za ovo, zapravo ovo tehničko pitanje? Pa mi smo duboko uključeni u sam razvoj sustava razmjena emisija već od e, trenutka prije 2003. godine kada je taj sustav krenuo s radom i zapravo smo promatrali jedan sustav koji je prvo bio u svom djetinstvu koja je imao dosta poteškoća na početku. I na početku smo imali dosta simpatije prema tom sustavu budući da je to bila beba, malo dijete i pokušali smo naći neka rješenja za te probleme. Ali sada e, ovo, ovaj sustav kreće prema pubertetu i vidimo da postoje velike velike e, riječi o tome kako će to biti rješenje za smanjenje emisije ugljikovodika diljem svijeta i vidimo kako se to dijete sada zapravo ponaša i vidimo da zapravo govorimo više o djetetu koji će ponavljati razred nego o nekom uzornom učeniku. Imamo niz e, prijedloga koje možete pročitati u ovom papiru koje sam spomenuo. Prvi prijedlog je taj što vidimo da postoji konsenzus svih promatrača, a to je da MSR mora započeti prije nego što je podviđena naša preporuka bi bila 2016. godina. Razlika između 2016. Eh, i 2017. godine je zapravo to što mi smetamo da će ono moći bolje, da mi možemo bolje procijeniti možda podatke veznih uz te misije. Iz mislimo da bi taj sustav ta pričuva trebala krenuti raditi 2016. godine i da bi revizija zatim trebala biti 2021. godine. Dakle, to bi bilo e, nekoliko godina ranije nego što je to predloženo. Zbog čega je bitno da, kre, da ta pričuva kreće odmah? Zato što se ne radi o teoretskom problemu za koji nudimo tehničko rješenje. Već taj problem imamo sada i on će se još i pogoršati s jednom drugom stvari oko kojih se zapravo već a to je da ove dozvole iz backloadanja ne možemo ponovno vratiti na tržište i e, izazvati time šok na tržište. Naš prijedlog jest da ne trebamo pripaziti samo na te dozvole, nego i na 800 milijuna tona neiskorištenih e, dozvola koje isto tako moramo spriječiti da se vrate na tržište ili da se odkažu e, i da se zatim ta pričuva za stabilnost tržišta ne ugrozi s time. Zatim imamo neke tehničke parametre, dakle treba nam promjene na gornje i donje pragove. E, također hedging bi se trebalo smanjivati prema kroz vrijeme i stoga bi se te stope teologičko trebalo isto tako prilagođavati. Mi ne zamišljamo neki sustav koji će jednostavno prestati raditi 2030. godine, kao što smo to rekli na ovim grafikonima. To je nešto što će imati život i kasnije. Ne želimo da se masovna količina dozvola pretvori u pravo na e, zagađenje okoliša. Želimo da i u idućem trgovinskom razdoblju i kasnim fazama imamo stabilnost tržišta i stoga bismo trebali imati ograničenje na e, one dozvole koje se mogu prebaciti u iduće razdoblje. Radi se o tome da ova pričuva za stabilnost tržišta pruža i doista stabilnost. Inače imamo taj damokov mač koji visi nad cijelim tim sustavom ako se ne obračunamo s njime da imamo previše dozvola u toj pričuvi. Ovo je samo dio rješenja što se tiče ovih problema ETS-a. To treba gledati u jednom širem okviru daljnjih zakonodavstava e, koji će se možda donositi u okviru okvira za 2030. godinu i dugo e, dugoročno rješenje za višak dozvola na tržištu. I trebamo biti pažljivi zato što predviđanja o višku dozvola bi mogla biti e, u, u stvarnosti zapravo mnogo niža u prošlosti nismo mogli niti zamisliti što bi se dogodilo ako imamo previše dozvola na tržištu. A zamislite si da nemamo dvije milijarde tona dozvola viška, nego četiri milijarde dozvola. a naše procjene, naše pokažu da bi do toga moglo doći. Zašto? Zato što vidimo da povećavamo energetsku kovitost, dekarbonizaciju i druga područja i trebamo imati jedan viši cilj kada se radi o dekarbonizaciji Europske unije barem 40% e, bi trebalo iznositi postotak. I zatim treba nam isto tako pristup e, izmještenu ugljikovidika koji će biti racionalan, koji dakle, s jedne strane naplaćuje štetu zagađivača, a isto tako s druge strane stvara poticaje za inovaciju europske industrije koju mi u potpunosti podržavamo, ali za koju smatramo da ne bi trebala e, dobiti toliko malo pažnje u okviru ovog pitanja pričuve za stabilnost tržišta. Hvala vam gospodine Andersen. Nadam se da ćete uspjeti da ETS e, ne mora ponavljati godinu. Gospođa Jesse Scott je sljedeći govornik. Hvala lijepa, ja dolazim iz electric To je udruga koja predstavlja e, europski sektor električne energije. To je dio jednog širog saveza različitih poduzeća. Imamo ovo pismo, imamo 59 e, logotipova na tom pismu gdje apeliramo na to da se reformira ETS, to jest da se uvode promjene u MSR. Imamo 4,5 milijuna e, radnih mjesta u tom, tom području, imamo 9 e, trilijuna sveukupno vrijednosti tog sektora. Mi smo također podržavali e, proceduru backloadinga ETS-a kao hitnu mjeru, ali mi smo znali da to nije rješenje. Mi sada pažljivo gledamo na MSR, na ovu pričuvu za koju smatramo da može biti rješenje. Mi e, podržavamo tu pričuvu iz, iz istih razloga zbog kojih e, britanska vlada, njemačka vlada ju također podržava kao i druge vlade, pa i vi ovdje u Europskom parlamentu. Mi želimo pričuvu za stabilnost tržišta koja će započeti prije 2021. godine, nama bi najbolja godina bila 2017. jer kao što su analitičari rekli, imat ćemo dozvole iz backloadinga E, koje će biti ponovno vraćene na tržište 2017. E, 2018. godine i dalje i zatim ćemo vidjeti da će krenuti s radom pričuva za stabilnost tržišta koje će krenuti vršiti pričuvu. To nije nešto što će dovesti do e, poverenja među ulagačima. Ako želite to postići, pričuva mora početi raditi kada dozvoli iz backloadinga se ponovno vraća na tržište. Mi podržavamo e, priču sa stabilnost tržišta sa dakle, ranom godinom e, kretanja ako se isto tako e, provedu onih onih 30% smanjenja emisija ugljikovodika kao što je Europsko vijeće odlučilo sa ETS-om kao ključnim instrumentom. ETS je bio jedan od tri opcija kada se radilo o smanjenju ugljikovodika u okviru politike Europske unije. Možemo imati oporezivanje na emisije, to je razumnije, to postavlja e, jasnije cijene, ali ne možemo imati jedinstvenu takvu mjeru. Imali bismo 28 takvih mjera u pojedinoj državi članici svaki put jedan. To zatim ima e, posljedice na e, unutarnje energetsko tržište i na druga tržišta u Europi. Druga opcija je da uvedemo standarde veze vezanih uz e, učinak određenih energija. To je fleksibilnije kada se radi o tržištu. A mi dakle dajemo prednost e, tržištu ugljika sa mehanizmom za postizanje cijena, ali koji će biti fleksibilan. ETS e stvara ne samo kao, kao rezultat smanjenja emisija, već je postao i globalni uzor. I dakle ima potencijal da se globalno preuzme za smanjenje ugljikovodika kada se razvijaju tržišta ugljika u Kini, na primjer i drugdje. Isto tako taj sustav stvara prihode koji se zatim mogu iskoristiti za poticanje inovacija na području niskougličnih sektora. Ali trebamo riješiti tri problema ETS-a ako želimo da taj sustav bude vjerodostojan, a Vjerodostojnost je glavna, glavni preduvijek za postizanje onih 30% smanjenja i isto tako trebamo imati e, sudjelovanje e, svih dionika u sektoru. Kao prvo imamo problem viška dozvola, imamo mnogo brojki, imamo e, ovu brojku komisije 2,5 milijuna do 2020. godine, to je već veliki broj, a s druge strane imamo problem da to nije pravo cijeno, pravo tržište ponuda je određena, a potražnja nije. I stoga trebamo imati neki sustav koji odgovara na promjene u potražnji. Treći problem je trenutno, trenutna gonja granica. Cijelokupna količina dozvola u ETS-u se ne slaže sa našim ciljevima za 2050. godinu. Problem broj tri se odnosi na paket iza 2030. godine. Ova prva dva programa se odnose na prije. To dakle nije trenutno dio ove pričuve. Radi se o tome da riješimo višak i da riješimo fleksibilnost ponude. Cilj, to je smisao ETS-a, to je moja završna misao, jest da se pokreću da se pokrenu promjene kada se radi o sektorima industrije, koji u tom sustavu sudjeluju. Ako to želimo postići, moramo imati ulaganja. A kako bismo imali ulaganja, jedan od e, jasnih poruka koje je moj sektor industrije u proteklih pet godina e, odaslavao, koji sada tek e, e, se uzima u obzir u, ovoj, u okviru ove rasprave to da treba imati snažan znak veznih uz politike Europske unije i najsnažniji znak upravo pristječe iz ETS-a. Ali ova cijena dozvola danas od 6 eura nije takav znak. Može će se ta cijena promijeniti do 2021. ali to isto tako nije znak. Za svaku odgodu, svaka odgoda u reformi ETS-a odgađa i sve one druge ciljeve koje si je zadala e, strategija Europske unije. Što se tiče parametara, tehničkih detalja, o kojem je ovaj panel već raspravio, imamo tu mnoštvo analiza, ali općenito rečeno kao e, industrijski sektor možemo reći da ćemo učiti dok radimo. ETS je sustav temeljen na tržištu, e, on će ovisiti o reakcijama tržišnih dio, dionika i to ćemo tek moći vidjeti. Stoga trebamo imati klauzulu o reviziji i to za u, u roku od pet godina nakon što rezerva, e, pričuva za stabilnost tržišta kreće raditi. Hvala gospođo Skoti na tome što ste bili točni. Sada prelazimo na sljedećeg govornika, to je Petar Boček. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Ovo je važna rasprava sa dionicima zato jer govorimo o našem sektoru, odnosno u industriji sa visokim energetskim intenzitetom. Moji kolege mogu možda prenijeti troškove lakše, ali mi smo zapravo izloženi globalnoj konkurenciji. Za nas je to pitanje života i smrti. E, vi kao zastupnici u parlamentu ste pozvali komisiju da intervenira u tržište trgovanja emisija iako je rečeno da će backloading biti samo jednokratno rješenje, a sada vidimo ipak da je to neka dugotrajnija intervencija. Ono što je pozitivno u o tome jest e, da će se uvesti fleksibilnost na to tržište koje je bilo dosta kruto od samog početka. To je dobrodošlo i to je ono što je tražila energetska intenzivna industrija od samoga početka. Dakle, e, sada imamo dovoljno dozvola, ne treba nam više dozvola nego što nam treba i možemo također reći da ako nam e, ne trebaju te dozvole, onda nam ih nemojte izdavati. Evo, govorimo o fleksibilnosti ponude prema mjerilima. Ovakav sustav, nažalost, nije toliko fleksibilan onakav kako sada jest. Naravno, postoje neke korektivne mjere ex post. Dakle, ako zatvorite neki pogon, gubite pravo na dozvole i ako smanjite proizvodnju ispod određene granice, ispod određenog praga, također ćete imati pravo na manji broj emisija, e, no to je tek ograničena fleksibilnost koju možemo poboljšati. No, sada smo čuli više pretpostavki od čitave vojske prognozera i jedan kolega u prethodnom dijelu radionice je iznio pretpostavku da će emisije 2013. godine ostati više manje stabilne, što znači da neće biti daljnje gospodarskog oporavka, što je tužno. Drugi pak kažu pa uzmemo da je pretpostavka nešto malo više od 1%. Pa to je teško usporediti i, i staviti u određenu perspektivu. No, želim reći sljedeće. Ima previše nepoznanica koje nemaju za sada rješenja. Ne znamo što će donijeti COP21 u Parizu. Dakle, mi ne tražimo da se rano donese MSR, također nismo niti vidjeli jednu ocjenu učinka koja bi se osvrnula na rano uvođenje pričuve. Osim toga ne znamo kakav će učinak MSR imati na cijenu. Jedno je sigurno, doći će do povećanja cijene Dakle, namjera je povećati manjkavosti povišenjem cijene, ali pri tome se ne uzima u obzir također i rizik izmještanja ugljika. Dakle, što se tu poduzima? Pa kažu nam, to će kasnije doći, prvo ćemo poduzeti ovo, a već ste naš, načuli da za razdoblje iza 2020. godine vijeće nešto priprema u vezi sa izmješanjem uglika. Mi nismo zadovoljni time. Dakle, ako bude ponovno intervencije na ovom tržištu, onda istovremeno bih e, htio da se odgovori na naše pitanje o izmještanju ugljika. Zaštita od toga treba se poboljšati. Ne možemo ovako stanje pitanje kako je sada prihvatiti i dalje. Dakle, povećana fleksibilnost e, izdavanja dozvola mora ići ruku pod ruku sa ovim mjerama i također e, program trgovanja emisijama mora biti otporan. Dakle, ne smijemo govoriti samo o šokovima, nego i o mogućem rastu, o zapošljavanju i također o troškovima za potrošače jer ono što smo do sada čuli će uvjetovati i povećanju cijene energenata ne samo e, za industriju nego i za privatnike, a u nekim zemljama članicama već smo imali i problema sa siromašnijom opskrbom energijom. Dakle, to su sve nepoznanice kažemo da, možemo poboljšati ETS, imamo dobre zamisli za to i ako nam dopustite onda ćemo to učiniti na jedan put e, i uvest ćemo veću fleksibilnost za dodjelu emisija. Međutim, to će ovisiti o vama, odnosno hoćete li vi dozvoliti da se to dogodi sa MSR-om. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodine Boček. I sada naš posljednji govornik, odnosno gospodin Dirk Forrester, predsjednik i izvršni direktor Međunarodne organizacije za trgovanje emisijama. Evo, hvala vam lijepa. Opisat ću ukratko moju organizaciju. Mi smo organizacija za trgovanje emisijama i to je međusektorsko tijelo koje se bavi trgovanjem emisijama diljem svijeta. Naš je cilj da tržišta budu rješenje za klimatske promjene na svim bitnim mjestima. Dakle, mi nismo lako shvatili ovo pitanje i zapravo prije dvije godine upravo ovdje se govorilo u korist backloadinga, ali samo u smislu značajnih strukturnih e, reformi koje će to popratiti i također u smislu programa iz koje će ETS e, proizići kao jedno rješenje. Dakle, backloading je bio početna mjera, ali on zahtjeva sada dodatne mjere. Mi razmatramo sada niz alternativa kako riješiti pitanje postojećih e, viškova. E, zapravo da se ili to ostavi po strani ili da se ukine. I sada mm, prijedlog ove e, pričuve ide u smjeru da se premose razlike između ove dvije krajnosti i da se uzme ovaj sadašnji višak i mudrije ga se dugoročno koristi. Ako sagledamo kako djeluje tržište emisija, postoji zapravo jedna neusklađenost u smislu pravovremenosti, odnosno poduzeća moraju dugoročno planirati ulaganja, naročito veliki opskrbljivači energentima E, oni e, igraju na dugi rok 20-30 e, godina, no kada je riječ o tržištu emisija, većine tijela za trgovanje razmišljaju u kraćim razdobljima od tri godine, na primjer. Dakle, ne vidimo jednu ponudu koja će se moći otkupiti i koja će biti korisna za sljedećih deset godina. Ne nabavlja se to unaprijed zato jer bi to bilo preskupo i sada ne raspolažemo dovoljnim sredstvima možda o tome možemo voditi računa samo kada je riječ o upravljanju rizikom, tako da postoji ta neusklađenost. E, također e, imamo e, i parlamentarce koji se koji upravljaju javnom imovinom, to jesu dozvole i možda bi vam neki rekli da date više dozvola sa potpunim nemarom, međutim to nije dobar pristup za budućnost. Dakle, treba riješiti pitanje ovih krajnosti, odnosno izdvajanje emisija iz dražbi u trenutku kada ih nema, ali staviti ih na raspolaganje kada e, ih ne bude dovoljno. I to je razuman prijedlog. Dakle, mi također razmišljamo o strateškim naftnim rezervama e, koje koje nisu uvjetovane cijenama i ne bi se trebale koristiti za upravljanje cijenama, ali su tamo upravo e, kako bi e, premostile razdoblja nedostatka opskrbe. Dakle, sve je u, u pravovremenosti i također u upravljanju nizom dozvola, ovim rasponom dozvola kroz vrijeme. Ako razmotrimo ono što će se dogoditi u sljedećih nekoliko desetljeća, nećemo se iznenaditi ako u određenom trenutku budemo zauzimali suprotna stajališta, naročito ako dođe do ometanja opskrbe zbog nekog nepredviđenog događaja. I onda ćemo sa žaljenjem se sjećati ovih dana kada smo se razbacivali emisijama po cijene od 6 eura po toni. Dakle, e, to je ono što nam se sviđa kod MSR-a, a to je da nam moguće da riješimo ovaj trenutan problem na e, dugoročno gledano vrlo mudar način. E, ja ću se nadovezati na nešto što su drugi e, rekli, dakle mi kao organizacija smo to razmotrili i proučili smo također e, i Markusovu analizu i doista smatramo da je možda to potrebno uvesti ranije, bolje nego kasnije i ove e, prikupljene e, dozvole treba odmah premjestiti u e, pričuvu kako bismo izbjegli uspone i padove koji su predviđeni ovim modelima. Dakle, to je nešto što podržavamo. Osim toga smatramo da treba dalje analizirati tehničke parametre. Mi ćemo nastaviti također to raditi, iako mislim da je komisija to također uzela razumno polazište. I na kraju da opišem globalno tržište. Andrej Marku je već to spomenuo ranije. Niste sami ovdje. Neke od novih tržišta emisijama su koristili ovakve pro, e, E, pričuve, recimo Kalifornija i Quebec. E, tamo postoje sustavi sa pričuvama e, kako bi se zadržale cijene na određenoj razini i također kako bi se kontroliralo upuštanje dozvola na tržište. Mm, to može dovesti do povećanja cijena. Dakle, te e, dozvole se umeću na tržište na cijeni, e, po cijeni od 45 do 50 dolara u tim e, jednokratnim izdavanjima i čini mi se zapravo da komisija predlaže zapravo da se riješi time pitanje osporbe i mislim da je to nešto što je prikladnije za europski kontekst. E, hvala vam lijepa. Evo, hvala na tome što niste duljili. Imamo otprilike 15 minuta za pitanja. Imamo jedno pitanje od jednog člana, gospodin Matijas Grote. Hvala lijepa. Ja bih se još jednom e, vratio na ono što se tiče izmještanja ugljika i tu je gospodin Bolček rekao da za proizvođače u industriji, pa posebice za kemijsku industriju, za industriju sa sirovinama, da je to samo važno. Mislim da nema nikoga među nama u ovom odboru koji bi dao podršku bilo kojoj aktivnosti gdje bi mi e, stvorili mogućnost da takva vrsta industrije napušta Europu. Naravno, rekli ste da e, popis izmještana ugljika, da taj popis nije uklesan u kamenu. Imali smo nedavno e, neuspjele pregovore jer je Europska komisija preuzela ovaj prijedlog od 30 eura kako bi trebala izgledati ta taj kako bi trebao izgledati taj popis izmještana ugljika po vašem mišljenju, kako tu trebamo nastaviti s radom, jer mislim da je to jedna, jedno važno pitanje u ovim pregovorima i sigurno da ćemo morati sklopiti kompromise što se toga tiče kada pregovaramo ovoj pričuvi za stabilnost tržišta. Što bi po vašem mišljenju ovdje bilo poboljšanje koje bi onda moglo, mogla podržati e, kemijska industrija? Thank you very much. We're going to take uh, a suite of... Hvala vam, uzet ćemo nekoliko pitanja. Imamo pitanje kolega Balka. Hvala vam, lijep. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ne želim sada zapravo postaviti pitanje, već bih htio samo dati jednu primjedbu. Vrlo mi je drago što sam čuo ono što rekao gospodin Borček, jer sada po prvi put e, smo ovdje imali priliku čuti nešto, barem od kad sam ja zastupnik u Europskom parlamentu, što zapravo je vrlo dojmljivo. Radi se o tome da svi mi želimo zaštititi okoliš, da želimo smanjiti emisije ugljičnog dioksida, ali uvijek govorimo samo o tehničkim pitanjima. Govorimo o proizvodnoj sigurnosti, o diversifikaciji i tako dalje, a sada je po prvi put netko u ovom odboru govorio o energetskoj siromašnosti, Energetskoj siromaštvu. Kada donosimo naše odluke, onda u svakom slučaju moramo isto imati na umu da i to spada u pitanja sigurnosti i da moramo se pitati jesu li potrošači uopće u stanju podnijeti ovakve cijene energije, mogu li se to uopće oni dopustiti. Mi smo zastupnici europskih građana i zbog toga je bitno da nemamo na umu samo naše dugoročne ciljeve, već da imamo uvijek i na umu i svakodnevicu naših građana. Hvala lijepa. Thank you uh, Hvala vam. Ivo Bilet. Uh, uh, um, I will Hvala vam, bit ću kratak. Rekao sam shvatio, želite dati riječ drugim sudionicima na ovom sastanku. No, pitanje za gospodina Forestera. Možda imate konkretne prijedloge kako bismo trebali odgovoriti na potrebe energetski intenzivne industrije, postoji zabrinutost da će nedostajati dozvole nakon 2020 prve, pa čak i za one najbolje u toj industriji. Ne znam je li zbilja tako, ali to je komentar koji smo primili. Dakle, čak i za one tvrtke koje mogu dostići najoptimističnija mjerila zacrtana, zacrtana za budućnost, kako odgovoriti na to, kako im dati tu svoju sigurnost da će biti nagrađeni za odlične performanse, da ih neće nedostajati nakon 2021. Hvala vam. Imamo još jedno pitanje. Nadam se da panelisti pamte pitanja. Bas uh, thank Mr. Chairman. Hvala vam. Moje pitanje se e, je upućeno gospodinu Bočeku, zato što ste predstavnik kemijske industrije. E, I zastupnici e, tvrtke Shell se zalažu za em uvođenje MSR-a, za njegovo rano uvođenje. Možete mi reći zašto se vaše stajalište razlikuje od ove stajališta ove tvrtke zapravo koju bi stranu kemijske industrije trebao poslušati. Također pitanje za gospodina Bočeka. Ovdje sada ne govorimo o slobodnoj, slobodnom dodjeli dozvola, ali znam da najveće kemijske tvrtke poput e, tvrtke BASF da su dobivali opuštenja u iznosu od 5 milijuna, nisu ih trebali kupovati, pa me zanima koliko će taj broj porasti kada govorimo o svim vašim, o svim tvrtkama koje zastupate. Hvala vam, da ćemo riječ sada gostima. Budite kratki u svojim odgovorima, molim vas. Počnimo. Hvala vam. Prvo, što se tiče pitanja gospodina Grotea, vi ste glasovali protiv uplitanja u tržište, ali ono čemu možemo raspravljati je, na primjer, kako sagledavati mjerila tijekom određenog razdoblja, tijekom određenog trgovinskog razdoblja. To je nešto gdje bi se mogla kriti fleksibilnost i u tom moramo dobro pogledati. Ali kada je riječ o popisu izmještanja ugljika, onda bi nam ona možda dala neku dodatnu zaštitu u sektoru. Potom pitanje gospodina Ekauta da Shell je za MSR. Mene to zbunjuje zato što je energetski sustav po tom pitanju, energetske tvrtke su po tom pitanju razdijeljene da se bave različitim interesima i strategijama. Moji kolege iz Šela polažu puno nade u skladištenje ugljika. To moramo poštivati. Međutim, da, ja zaista predstavljam kemijsku industriju, to u najširem smislu i u nekom smislu uniju energetski intenzivne industrije. BASF nije, ne znam je li istina to što ste rekli, međutim ukoliko je to istina, dakle čestitam onda toj tvrtki zato što bi to značilo da su oni ispunili mjerila. Njihova učinkovitost se zasigurno vrlo visoka i tada dobivaju dopuštenja koje su im potrebne. To je savršeno i čini se da za njih sustav radi i mislim da je to ono što želimo imati u ovom sustavu. Želimo onim najboljima dati dopuštenja koja su im potrebna za rast. I tu vidim mogućnost za poboljšanje fleksibilnosti ovog sustava. Gospodine Anderson, izvolite. Moramo priznati da je se učinak MSR-a koji se pokazujemo analizama da pokazuje određenu stabilnost cijena. I to ako se neiskorištene tone ne vrate natrag u sustav. Tu je veća mogućnost predviđanja cijena i možemo spriječiti nagli rast cijena. Dakle, nakon razdoblja niskih cijena učinak msr je lagano racionalno predviđene cijene. Potom moramo prepoznati da ćemo možda uspjeti u svojoj namjeri da smanjimo količine ugljika. Govorimo o mnogo tona. Naš problem je previše tona. Niti jedan zapravo od ovih prijedloga ne dokida to pitanje. I ne smijemo miješati MSR previše sa pitanjem izvještena ugljika, to jest problem kada je riječ o konkurentnosti industrije, a politika pokušava dati dopuštenja industriji koja nisu bila predviđena, a postoje prijedlozi da se pozabavimo sa pravim problemom kako inovirati, investirati, postati dijelom smanjenja razina ugljika, kako sudjelovati u tom procesu, institucije se obraćaju, industriji to čine i okolišne organizacije i htjeli bismo da su sa druge strane najčine razumijevanje. Hvala vam, gospodin Forister. Da, Odgovorit ću na, na pitanje gospodina Beleta kada je riječ o izmještanju ugljika. To je zaista tema do koje nam je jako stalo, međutim nisam siguran da se to može riješiti MSR-om. Ohrabreni smo zaključcima e, vijeća gdje se govori o kontinuiranom pristupu kojim se želi riješiti pitanje izmještanja ugljika. nadamo se da će to dovesti do zakonodavnog paketa koji će uzeti u obzir i druge elemente koji su u tom pitanju prisutni. Dakle, susrećemo se s potrebom da sagledamo zakonodavni prijedlog o MSR-u dok se o jednom drugom tek razmišlja i nadam se da nećemo izgubiti ovaj zamah stvoren MSR-om zato što je riječ o izdvojenom problemu. Slažem se s onim što je rekao Jason, da će to dovesti do lakšeg predviđanja cijena dugoročno i dovesti do stabilnosti cijena. I tu ću se zaustaviti. Dobro, hvala vam, gospodin Scott. Slažem se sa prethodna dva govornika kada je riječ o stabilnosti cijena. To je zadaća MSR-a. Pitanje izmještanja ugljika treba biti dijelom paketa za razdoblje nakon 2030. I svijesti vijesti koje dobivamo iz vijeća su pozitivne za Pitera. Međutim, ovaj koncept izmještanja ugljika naglašava dva problema. Jedan je pitanje cijene energenata na svjetskoj razini nikad nije postoje, nisto kad nisu postojala jednaka pravila za sve na svjetskoj razini, to jednostavno ne može biti tako. Saudijska Arabija ima puno nafte, drugi imaju malo, jednako je sa plinom, jednako je sa suncem i nikad neće biti jednake pravila za sve na svjetskoj razini. Mi u Europi nismo u dobroj situaciji, zato trebamo imati drugačiju strategiju od onih koji imaju mnogo jeftine energije i tu se pozivamo na energetsku učinkovitost. Ovdje govorimo o konkurentnosti za investicije i to je pitanje koje se tiče također mog sektora. Mi smo prekogranična tvrtka i investiramo izvan Europe. I to vidim kao budućnost europskih energetskih mreža. Vidimo investicije u Rusiju, Brazil, Tursku investiramo izvan Europe, zato što ne znamo što poduzeti unutar Europe, zato što nema političkih signala, jedino racionalno je čekati. Mislim da će mi kolege Šela prostiti ako kažem da je riječ o vrlo inteligentnoj kompaniji koja želi biti lider u svom polju u idućih sto godina i vrlo bih ozbiljno shvatila svako njihovo mišljenje o energetskim politikama. Um, hvala vam, to je ohrabrenje. Imamo deset minuta i pitanje Nilsa Torvalca. Um, to... Da, hvala vam. To je također povezano po mišljenju sa izmještanjem ugljika. Europska komisija je naručila studiju od Ecofisa samo kako bismo imali neku vrstu usporedbe vezano s to što bi se moglo poboljšati kod MSR-a. Imate li vi nekih informacija o tome? Mm, Bili ih mogao dobiti vaš uvid u te razne pristupe koje ovdje imamo. Hvala vam lijepa. I sada će i osobe koje sjede u zadnjim redovima moći dobiti priliku da se jave za riječ. Molim vas da se ograničite ako možete na 30 sekundi, to će zatim dati našim govornicima po minutu da odgovore na ta pitanja i molim vas da ih pošaljete mailom ako ne uspijete dobiti vaše odgovore. Damon Morris iz Soundbaga je prvi govornik. Imate dakle 30 sekundi, izvolite. Hvala vam lijepa, moje pitanje je upućeno gospodinu Bočeku. Ja sam zapravo iznenađen što niste voljni prihvatiti ranu provedbu pričuve za stabilnost tržišta, prije svega uzreći u obzir da e, javni podaci pokazuju da će kemijska industrija uštedjeti 28 milijuna dozvola do, iz 2013. godine. I mi dakle računamo da bi dozvole mogle porasti za 20 e, posto, a da vi zapravo ne morate kupiti njenu dodatnu e, dozvolu. I toga to znači da možete odbiti dozvole koje vam nisu potrebne. Hvala, to je bilo samo 11 sekundi više. Zatim evo vidimo da netko podiže ruku pri kraju dvorane. Ja sam digao ruku, da. Ja želim postaviti pitanje gospodinu Dankinu. Smatrate li da ako imamo brzu rezoluciju o MSR-u, hoćemo onda moći brže dovršiti paket e, vezan uz 2030. godinu i riješiti s time pitanje izmještanja ugljika. Vrlo ste kad govorili, to je bilo jako domljivo. Ima li još nekih koji dižu ruke? Izvolite. Ako ne, onda se vraćamo odmah panelu. Evo imate malo više vremena za odgovor pitanja nego što smo i sada možemo krenuti sa desne strane prema ljevoj. Gospođo Scott, dakle, izvolite. Senđev, ja mislim da se slažem s vama što prije dovršimo MSR što prije možemo krenuti na veće stvari, na primjer paket za 2030. godinu. To ja mislim da neće biti e, onaj brzi postupak od 11 mjeseci, postupak sudučivanja kao ovaj paket za 2020. godinu. Vjerojatno ćemo za to trebati više vremena i vjerojatno ćemo, a i sada se približavamo već 2020. godini, e, na to potrošiti došto vremena. Dakle, što prije to bolje. Što se tiče industrije čelika, to je sektor e, s kojim ja jako se osjećam i mislim da je to sektor sa sličnim stanjem kao i sektor e, cijena elektrike. E, tržišta se mijenjaju, cijene se mijenjaju i ono što smo mi zaključili je da moramo biti ispred tih promjena i da moramo predvoditi u Hvala vam, gospodin Forrester. Vjerojatno ćete dobiti ovdje niz podrška kada se radi o uvođenju brzih akcija Čini se kao da sada ovaj koncept pričuve za stabilnost tržišta pristiže polako, ali za nas je to informacija koju imamo već dugo vremena, koju smo pomno ispitali i barem sa našeg gledišta, sa gledišta ITE, sada je vrijeme da djelujemo, ali naravno moramo biti usredotočeni i na sljedeće važno pitanje, jer će ono biti jednako važno, možda čak i važnije kada se radi o tome da dovršimo sve elemente ovog paketa za 2030. godinu. Dakle, nadam se da će ovo biti sada jedan, važan znak, jedno obilježavanje za daljni rad. Hvala vam. Ono što je gospodin Juncker rekao gospodinu Kanjeteu jest da će se zakonodavstvo za 2030. godinu uložiti vrlo rano u njegovom mandatu i da je to nešto što neće e, pričuva za stabilnost tržišta odgađati. To je vrlo važno e, i to je potreban korak, ali to nije jedini korak za dovršetak ETS-a i naravno da je i paket za 2040 iznimno važan i mislim da bi to naškodilo vjerodostojnosti institucijama EU e, To bio loš znak za onim tržištama koji pokušavaju postići našu energetsku učinkovitost, ali isto tako bi došli na međunarodno loš glas ako dopustimo da ovo pitanje odgodi eh, niz drugih promjena u zakonodavstvu koje su potrebne. I na kraju, gospodin Boček. Hvala vam lijepa. ETS je sustav koji bi trebao dovesti do ostvarenja ciljeva smanjenja emisije ugljikovodika uz najmanji mogući trošak ako ne promijenimo MSR, onda ćemo promijeniti taj sustav i reći ćemo da uz jedan određeni trošak ostvarujemo taj cilj, a to je zapravo velika promjena i stoga trebamo razmisliti želimo li to doista. Da odgovorim na pitanje Demjenca. E, sektori raznih industrija se ne bave, sektori kemijskih industrija ne bave se trgovinom emisija. Mi smo tu da stvorimo proizvode za naše klijente a u nekim slučajevima kad kad i u nekim sektorima je to vrlo dramatično se vidi da je dodjela dozvola dosta visoka u usporedbi sa zahtjevima za dozvole da dozvolama to je vrlo tužna činjenica to nije nešto što smo htjeli i već od početka, i sigurno se neki toga sjećaju, smo mi već tražili fleksibilan način dodjele dozvola, jer mi smo vidjeli da će tome biti tako. Bilo u razdoblju krize, kada ćemo imati e, višak, bilo u razdoblju gospodarskog rasta, kada će biti manjak i kada će cijene ugljika eksplodirati. I to je dakle ono što moramo riješiti i tu nam je potrebna fleksibilnost. Uvijek, naravno, uz preduvjet da oni najbolji e, među nama imaju sve što im je potrebno i da uvijek postoji određen niz besplatnih dozvola, određena količina besplatnih dozvola. I ako možemo sada ostaviti ovu priču za stabilnost tržišta pod kojim god imenom, ako to možemo pretvoriti u instrument za besplatnost, platnu do, besplatnu podjelu dozvola, onda smo na pravom putu. Hvala vam gospodine Boček. Onda bih iskoristio ovu priliku da zahvalim e, svim sudionicima u panelu, e, dakle svim četvrnog na njihovoj prisutnosti danas popodne. Sigurno da će se ova rasprava još nastaviti i veliko mi je zadovoljstvo sada predati e, predsjedništvo mom kolegi Ivu Beletu. E, dakle, možemo se sada zamijeniti sa njima i zamolio bih paneliste da pređu na druga mjesta. Hvala lijepa Ian, hvala panelistima, završne primjedbe. U zadnjih deset minuta Pozdravljam Žuzel uh, Bejke uh, koji nam je ovdje došao kao gost, on je to obećao i sada je tu. Uh, to je Danas je bio prvi službeni sastanak komisije, nadam se da je taj sastanak dobro prošao, je li tome tako? Da. Kao što znate, on je direktor opće uprave za klimu u upravi Europske komisije i on će nam predstaviti stajalište Europske komisije. Pa Hvala lijepa, gospodine Ivo Belet. E, meni je zadovoljstvo biti ovdje, a isto tako se srdečno zahvaljujem na organizaciji ovog seminara koji nam dopušta da produbimo naše saznanje o onome o čemu se ovdje radi. Sad sam, to mogu reći, sudjelovao u dio te rasprave i vidim da se doista uspjeli osvojiti taj cilj. Radi se o tome da ETS postane smislen instrument. Prije deset dana smo imali izjavu čelnika države vlada i e, to je zapravo jasna podrška sustavu ETS-a kao ključnog instrumenta e, kako bismo ostvarili našu politiku veznih uz e, stakleničke plinove, naše ciljeve za 2030. godinu, a čak se i spominje da će reformirani ETS biti stabilizirajući instrument za tržišta, kao što je Europska komisija predložila, to je dakle sukladno s onim što je Europska komisija predložila. I mislim da je to ono što čini važnost ove, ove rasprave danas. I e, vrlo mi je drago što ću nešto od ovoga moći prenijeti e, u komisiju. I dopustite da sada vam dam što, zapravo kažem što sam čuo danas. Kao prvo, Vidim da ova rasprava nije samo korisna, već da se pruža zapravo podrška općenitom načelu Europske komisije. A to je sustav koji se temelji na pravilima, ne na diskrecijskim odlukama i koji se temelji na e, ponudi gdje se ne dakle, intervenira direktno na cijene i naravno da se takva ponuda e, da se njome upravlja e, putem niz parametara, neki traže ambicioznije ciljeve za te parametre, a neki pak pozivaju na oprez. No ja mislim da je da prijedlog komisije, Europske komisije pokriva više manje oba ta stajališta. To je proizašlo se tako i studije o učinku koju smo napravili i koja je obznanjena na našoj internetskoj stranici. Ono drugo što bih rekao jest zapravo ponoviti ono što smo sada čuli, a to je da e, ovaj vremenski kalendar u kojem ćete vi kao su zakonodavci moći dovršiti e, vaš rad, da je taj kalendar iznimno važan. I to iz više razloga. Kao prvo, nema mnogo smisla nastaviti s instrumentom koji ne proizvodi e, učinak koji njega želimo. Trebamo imati učinkovit instrument jer se tu radi o vjerodostojnošću dionika na tržištu, radi se o vjerodostojnošću samog e, tržišta ugljikovodika, radi se o signalu kojeg odašiljemo ulagačima i kao što znate novi predsjednik Jean-Claude Juncker je u ovom domu objavio da ćemo imati novi paket za ulaganje u iznosu od 300 milijardi eura. E, on će uskoro biti objavljen. E, dio tih ulaganja odvijat će se na, u područjima koji su, e, koja su važna za ovo što sada raspravljamo. Ta područja, važna područja su naravno energetski sektor, ulagače tamo, ulaganja tamo, zatim sektor transporta i tako dalje i taj paket od 300 milijardi eura će biti iznimno I zbog toga je utoliko bolje e, ukoliko se ovaj predlog za MSR može što prije usvojiti. Naravno, mi moramo slijediti e, i e, zaključke Europskog vijeća, ali ova pričuva za stabilnost tržišta će biti iznimno korisna i imat će mogućnost slijediti još i dodatne prijedloge. Dakle, taj vremenski kalendar je iznimno važan i ova rasprava bi po našem mišljenju trebala omogućiti su zakonodavcima da sažmu sva ta pitanja i da zatim krenu u završnu e, fazu pregovaranja. Treći element, to je e, komentar što se tiče izmještanja ugljika. Upravo smo čuli zagovaratelje i protivnike, a ja bih htio snažno naglasiti ono što su govorili čelnici država i vlada. Ne samo da postoji e, podugačko poglavlje o tome, već se isto tako jasno kaže da ako se izuzme to poglavlje, da bi oni koji su dosta nesigurni zbog e, izmještenja ugljika, da bi mogli još i više biti nesigurni jer bi do 2027. godine e, time naši propisi vezani izmještenja ugljika e, postali povučeni. A mi moramo dakle za sigurnost tržišta reći da ćemo i dalje imati ovaj sustav e, slobodnih e, izdavanja dozvola, to je besplatnih izdavanja dozvola i da će i taj sustav i dalje postojati. To je vrlo važan e, strukturni element koji će naravno Europska komisija ugraditi u svoj prijedlog o ETS-u uzepši obzir da smo sad imali usvojen ovaj paket ove godine, za 2030. godinu. Zatim još jedan komentar što se tiče međupovezanosti sustava ETS i drugih politika poput obnovih izvora energije i energetske učinkovitosti. Mnogo se raspravljalo o tome dominirali jedan instrument nad drugim. Mislim da sada s usvajanjem ove pričuve da smo konačno zaključili zauvijek tu raspravu i ja to snažno pozdravljam jer smo kad kad imali različita tumačenja oko toga koja je stvarna namjera dijela komisije, cijele komisije, vijeća i tako dalje. A sada, kada ćemo imati pričuvu za stabilnost tržišta, ćemo moći raditi na ostvarivanju sinergija. Jer je sama srž sinergija to da se ovaj sustav temelji na ponudi i da možemo intervenirati na ponudu i da bilo koji višak dozvola koje imamo na tržištu, e, da se on može povezati da se on, koji je povezan sa energetskom učinkovitosti i obnovljivim izvorima da se može riješiti. I mislim da je to veliko poboljšanje vezano uz ovaj e, set politika koje je pred nama i isto tako smo čuli neke put neke komentare a to mm, sam čula neke komentare koji će sada biti zauvijek i za nas. Zatim isto tako što se tiče ranijeg početka ove, e, kretanja s ovom pričuvom. Komisija je predložila 2021. godinu i sjetit ćete se da kada smo, izgledali, kada smo radili na našem prijedlogu da smo još uvijek bili u vrlo žestokoj raspravi o backloadingu. I mi smo jasno rekli da ako su zakonodavci stvore većinu za to da se ranije krene s tom pričuvom i ako se zatim te dozvole iz backloadinga mogu odmah prebaciti u priču, da će to stvoriti veću stabilnost tržišta, da će to dovesti do veće sigurnosti dionika na tržištu i da neće doći do nikakvog povećanja, visokog, velikog povećanja ili velikog snižavanja cijena. I stoga smo mi vrlo naklonjeni ranijem, ranijem stupanju na snagu ove pričuve i ako pročitate našu studiju učinku, onda možete vidjeti da jedan od scenarija koji smo tu obradili je upravo scenarij sa ranijim stupanjem na snagu priču za stabilnost tržišta. Zaključio bih s time da kažem da je ovo bila vrlo korisna rasprava. Mislim da smo spomenuli sve ključne aspekte i mi veoma pozdravljamo činjenicu da su zakonodavci, a u tom smislu znamo da, da dobro napreduju vijeću, ali isto tako vidimo evo i da u parlamentu imamo sastanke e, odbora Envi, odbora ITRE, koji će biti ne samo korisni, velike pomoći, već će se moći već i razmisliti o tome kakvi će se kompromisi moći postići kako bi se smanjio broj trijaloga koji će nam kasnije biti potrebni. Što se bolje pripremi taj posao u ovom domu, međutim, među ta dva odbora, to ćemo moći brže napredovati općenito. I mislim da će se novi povjerenik e, za područje klime ubrzo sastati s vama i u ime e, mog povjerenika mogu reći da snažno pozdravljamo brzo zaključenje e, postupka e, e, sklapanja dogovora oko ovog zakonodavstva i stoga vam želim sam, sav uspjeh u tome. Hvala Jose de Becker. Siguran sam da ćemo se susresti u ponovno u bliskoj budućnosti. Zaključne primjedbe u dvije minute. Dragi prijatelji, mislim da se svi slažemo da naš ETS potrebuje strukturnu reformu više kontinuiranosti, manja proizvoljnost e, našeg tržišta, to je e, opći zahtjev koji smo mogli čuti prilikom ove radionice. Imamo i nekoliko još neriješenih pitanja. Gospodin Debeke se na to osvrnuo kao prvo. Vremenski rokovi govorimo li o 2021. godini ili o nekoj drugoj ranijoj godini. Zatim e, dozvole koje su bili dio backloadinga, to je nam isto tako vezano uz ovo prethodno pitanje zatim nastavak i poboljšanje propisa vezanih uz izmještanje ugljika. To nije u izravnom opsegu eh, ovog nacrta odluke, ali naravno to je vrlo povezano s time. I zatim isto tako pragovi E, parametri, pričuva za stabilnost tržišta, to za sada nije pitanje oko kojeg smo postigli konsenzus, ali i dalje ćemo nastaviti e, se konzultirati sa vama sljedećih nekoliko tjedana i mi se nadamo, optimistični smo da ćemo uspjeti iznijediti uravnotežen kompromis. Još nekoliko samo zaključnih riječi o našim rokovima za naš dom i e, dakle od ovog e, razloga ćemo sada ubrzati naše aktivnosti. Prva razmjena mišljenja u odboru Envi je predviđena za 3.12. Rok za podnošenje amandmana je zatim ubrzo nakon toga, to je 11. prosinac ako se ne varam. U međuvremenu će raspraviti naši kolege iz odbora ITRE i to 17. listopada, a glasovat će 24.1. A glasovanje u našem odboru, odboru NB je predviđen za 23. ili 24. veljače. 24. veljače. Hvala lijepa. Prije svega želim zahvaliti našim prijateljima iz stalnog predsjedništva Italije, s kojima smo usko surađivali u proteklih nekoliko tjedana i s kojima ćemo nastaviti suradnju u nadolazećem razdoblju jer je vijeće pod tanarskim predsjedništvom napravilo dosta napretka i stoga hvala i čestitke na tome. Latvija preuzima od siječnja i mi se doista nadamo da će se pod latvijskim predsjednikom moći zaključiti ova reforma. Hvala lijepa svim govornicima, svim e, panelistima, hvala lijepa Matijasu Groteu e, i gospodinu Dankenu koji je bio voljan supredsjedati ovim, ovim radionicom. Hvala e, odjeljku za, ovu politiku unutar Europskog parlamenta, hvala tajništvu koje je bilo s nama i pomoglo nam pri koordinaciji ovog sastanka i isto tako hvala lijepa svim usmenim povoditeljima na odlično obavljenom radu. Hvala vam lijepa i želim vam još ugodan ostatak večeri.